okvirnim ekonomskim sporazumima o partnerstvu između Europske unije i Središnje Amerike. Prije svega da ću reći izvjestitelju koji ima četiri minute, gospodine Martin. Zahvaljujem predsjedateljici, dobro jutro. Dakle, ovo je eh, okvirni sporazum o ekonomskom partnerstvu koje dakle nije konačni proizvod i ono što mi očekujemo od tih takozvanih EPA je prije svega da budu kompatibilni sa svjetskom trgovinskom organizacijom, drugo da podržavaju razvoj i treće da potiču regionalnu integraciju. Dakle, sam po sebi u izolaciji taj okvirni EPA bi možda jedno od ta tri cilja uspio zadovoljiti. Kamerun e, će postati kompatibilan za suradnju sa VTO-om, a to je za njih ključno u smislu pristupa tržištu nakon promjena uredbe o pristupu tržištu, zbog toga što će preferenca za njihovu trgovinu završiti e, krajem 2013. godine. Tako da pozdravljam činjenicu da što se tiče prvog cilja, da smo se pobrinuli da Cameron može postati kompatibilan za suradnju sa svjetskom trgovinskom organizacijom VTO-om. 40% e, stanovništva Kameruna je ispod granice siromaštva, a sama zemlja nema osiguranu e, oporbu hranom. Dakle, ovaj okvir EPA e, neće mnogo učiniti da se taj problem riješi, no svejedno vjerujem da će osnažiti naš napor u slijedu sporazume s Noa kako bi se vladavina prava, razvoj zemlje općenito uspio potaknuti. Dakle, tu vjerujem da bi mogli ostvariti uspjeh. No ono u čemu neće EPA uspjeti jest da je parlament neprekidno poticao regionalnu suradnju, a ovakav okvirni EPA to ne ostvaruje zbog toga što je Kamerun samo jedna zemlja u ovoj regiji koja će biti potpisnica zemlje, a sedam zemalja neće. Naglašavam, to nije krivnja Kameruna zbog toga što druge središnje afričke zemlje su također E najmanje razvijene zemlje i oni već imaju e, pristup europskom tržištu bez carina, bez kvota i ne vide da bi im EPA nikakvu dodatnu korist donio. Po mom stajalištu to je pogrešna procjena, pogrešna procjena s obje strane jer smatram da mi u Europskoj uniji nismo uvidjeli potencijalne prednosti EPA Primjerice, nismo objasnili prednosti zajedničkih pravila porijekla unutar regije i onoga što bi to zapravo napravilo što se tiče regionalne integracije, ali isto tako ponudilo bi neke dodatne prednosti uz samu liberalizaciju. Dakle, trgovinska agenda i pomoć i nešto čemu se nije raspravljalo, niti kako bi se IPA moglo upotrebiti da se dalje razviju neke postojeće politike sporazume s Kotonova, Dakle, još bi trebalo mnogo učiniti na tome da drugih sedam regija počne se uključi. A s obzirom da se to ne radi o problemu iz Kameruna, ja bih predložio da se nastavi rad na ovome. Još bih jednu stvar predložio koja striktno govoreći se ne tiče EPA, već Kotonua, ali u kontekstu Kameruna ne možemo to ignorirati, a to je stajalište LGBT osoba u Kameronu, odnosno situacija s njima, jer me brine nedavno diskriminatorno zakonodavstvo, osobito članak 327 kaznenog zakona, koji kažnjava seksualne odnose između ljudi istog spola. I za to je prepriječena kazna do pet godina u zatvoru. To je jedan od najstrožih, najoštrijih režima u Africi što se tiče progona LGBT osoba. Mnoge nevladine organizacije su mi eh, su me kontaktirale u vezi toga i naglasio bih da ne smatram da je to razlog da se odbije EPA, međutim razlog je da razmotrimo naš odnos sa Kamerunom u svjetlo odredbi Skotonova koji uključuje ljudska pravila i ljudska prava i pravila o dobrom upravljanju, tako da bismo to trebali razmotriti u našem odnosu s Kamerunom. No trenutno predlažem da ovaj dom e, odobri ovakav e, okvirni sporazum. Hvala. Zahvaljujem. U ime komisije povjernik Pibolgs. Predsjedavateljice, poštovani zastupnici, zahvalio bih se izvjestitelju gospodinu Martinu na konstruktivnom radu u tome što je pred nas na glasanje donio ovaj e, ekonomski partnerski sporazum EPA s Cameronom. EPA e koji bi EU i Cameron potpisali je prvi korak u uspostavljanju regionalnog partnerstva za trgovinu i razvoj između Europske unije i Središnje Afrike. Zahvaljujući tom privremenom ili okvirnom EPA-u, Cameron će i dalje imati potpun, otvoren, slobodan pristup našem tržištu za sve svoje proizvode bez ikakvih e, prepreka i to još od 2008. Od zaključenja EPA 2007. Kamerun je postao, Kamerunu e, je Europska unija postala najveći trgovinski partner i njihov izvoz u Europsku uniju uključuje proizvodi koji nisu uključeni u opću, opći program preferencija poput aluminija i banana, a, odnosno to su proizvodi koji određene preferencije imaju. Prema trenutnom mandatu komisije ponovno su otvorene obnovljene aktivnosti o pregovorima sa partnerstvima sa državama Središnje Afrike za sveobuhvatnije EPA. Ciljemo na sve značajni napredak u nadolazećim na mjesecima i nakon ratifikacije ovaj regionalni sporazum će zamijenjen biti privremenim sporazumom, kao što je spomenuto u naslovu rasprave, i njegova će uloga zapravo biti jedan e, korak prema daljnjoj suradnji. E, nastavit ćemo se obavještavati o razvoju pregovora i izvjestitelj je također spomenuo da nije bilo dovoljno potica da se na ovome radi. E, zapravo mi imamo u dvostručenu podršku VTO za regionalnu suradnju i istovremeno vodimo konstruktivne rasprave, konstruktivne e, pregovore o ovoj regionalnoj integraciji. Najveći izazovi, po mojem mišljenju, su da zemlje u ovoj regiji ne vide u ovom trenutku veliku potrebu za užu suradnju između sebe, nego su više koncentrirani na vanjska tržišta, a ne na afrička tržišta. A to je zapravo jedna propuštena prilika. No, s vremenom i kao što je Karl rekao, postoji prilika da bismo mogli ostvariti ove sporazume i tako bi svakako mogli povećati podršku za razvoj i mehanizme koje bi poduprili regionalnu trgovinu. Dakle, zapravo je obrazac trgovine danas da se nekako sprečava da regionalne zemlje budu ambicioznije s tim regionalnim ekonomskim partnerskim ugovorima. Što se tiče ljudskih prava i demokratizacije, to ste lijepo spomenuli, u Kameronu treba posebnu pažnju obratiti na to na strane Europske unije što se tiče dijaloga o politike i što se tiče naših ciljnih financijskih potpora e, udrugama, civilnim udrugama. Dakle, tu se radi o demokraciji, slobodi tiska, borbu protiv korupcije, promicanju ljudskih prava, osobito prava žena i prava LGBT zajednice. Postoje još neke problematične pitanja, primjerice prava manjina i trgovina ljudima. I poklanjamo osobitu pažnju tim problemima i svjesni smo da trebamo temeljiti naš odnos s Cameronom na jednoj dugoročnoj viziji gdje bi se ovako partnerstvo nastavilo razvijati, i rasti i omogućilo jedan održiv put razvoju koji se temelji na potpunoj implementaciji ljudskih prava. Svjesni smo da trebamo ubrzati ovaj proces i naše pregovore u, o situaciji u ljudskim pravima u Kamerunu, no svakako bih rekao da to ne bi nas trebalo spriječiti da pružimo podršku ovom privremenom EPA sporazumu s Kamerunom, s Kamerunom zbog toga što to podržava naš pristup o poboljšavanju situacije s ljudskim pravima u Kamerunu. Hvala. Zahvaljujem u ime odbora DV, e, zastupnica s Zahvaljujem predsjedateljici. E, ja sam predložila odboru DEVE, odboru za razvoj i odboru za vanjsku trgovinu da se ne ratificira EPA sporazum, e, no na kraju ipak odlučeno da će ga se ratificirati. Objašnjenje zbog čega ovaj sporazum nije savršen Naime, povjerenik Pibalgs je rekao da dovoljno ne poklanja pažnje regionalne trgovini. Vjerujem da svi znamo ka, zbog čega to nije dobro za Cameron. Međutim, u nedostatku nečeg boljeg moramo jednostavno nastaviti ovim putem. Na neki način radi se o nekoj kružnoj e, logici, zbog toga što Cameron zapravo mora biti slobodan, biti sposoban staviti svoje proizvode na europsko tržište uz bolje carinske uvjete zbog toga što je uredba o pristupu tržištu upravo prilagođena kako bi zemlje u razvoju mogla imati, zapravo imala veće poteškoće s time. A što se tiče zemalja u razvoju, mi kao Europa kako god imamo nekakav različiti model, eh, prisiljavamo ih na slobodne trgovinske sporazume koje smo sada prekrstili u ekonomske sporazume o partnerstvu ili EPA-ove, što je zapravo slobodna trgovina za naše proizvode i ne uklapa se nuštvo u gospodarstva u Africi ili Karibima. I to je šteta. Zahvaljujem sada govornicu ime klubova zastupnika. Ne vidim gospodina Štasnija u prostoriji u ime EPP-a, niti gospođe Cortes Lastre u ime SID-a, pa riječ dobiva gospodin Rinaldi u ime Aldea. Izvolite. Dvije minute. Hvala vam, predsjedavajuća, povjereniče, kolege. Riječ je o malom, ali važnom koraku za definiranje trgovinske politike sa zemljama Afrike, Karibe i Pacifika. Pogledajmo što zapravo želimo učiniti ovih mjeseci. Poduzeli smo eh, na reformu da se koncentriramo na manje razvijene zemlje. Želimo im dati više vremena. Tu je potom monitoring te sporazumi privremene naravi poput ovoga s Kamerunom. Riječ je o sporom procesu. Jasno mi je da su pregovori počeli 2000 i druge, i mi još uvijek se nalazimo u nekakvoj privremenoj fazi. Želio bih čuti od povjerenika može li nam reći kako stoji ratifikacija od strane Kameruna. Međutim, stvari se ipak kreću. vremenu smatram da bi bilo bolje investirati u uvjerenje, uvjeravanje, uvjerenost obje stranke, Europe i zemalja ove skupine, kako se ne bi otezalo s onim što moramo poduzeti, jer je ovo ono što je potrebno učiniti u 21. stoljeću kako bismo redefinirali naše odnose. Lokalni mediji, a ovdje imam novine Business Cameron, koje ispoljavaju skepticizam. Lokalni poduzetnici su uglavnom negativno nastrojeni. Nacionalni parlamentarci često su isključeni iz protesta donošenja odluka. I sve ovo nam ne pomaže, te smatram da nam je potrebna inicijativa u odnosima s javnošću, seminari sa nevladinim organizacijama, sa tiskom, s medijima, sa korisnicima, sa svim onima koji bi od ovog programa imali najviše koristi kao zastupnik koji radi u odboru za međunarodnu trgovinu zatražio sam od svog odbora da organizira susret sa medijima koji se bave Afrikom u Briselu kako bismo se koncentrirali na mogućnosti koje nude ovi sporazumi. Potom mislim da je važno insistirati sa zemljama korisnicima na unutarnjoj primjeni sporazuma koji čak i nadilaze ono što stoji u sporazumima kako bi svi imali koristi od ovih sporazuma. Dakle, to je borba protiv korupcije, stvaranje poreznog sustava koji će omogućiti da prihodi i dobrobiti iz ovog sporazuma mogu biti raspodijeljeni po teritoriju. Hvala vam, zastupniče Rinaldi. Riječ ima zastupnik Cortes Lastra iz kluba socijalista. Zahvaljujem predsjedateljice povjereniče. Ovaj pregovorio o sporazumu o ekonomskom partnerstvu sa zemljama e, Afrike, i Pacifika ne idu pravim putem. I nakon šest godina razlog tome je vjerojatno što komisija inzistira da se istjera jedan proces koji od samog početka izostavlja ključne igrače poput članova nacionalnih parlamenta. Danas razgovaramo o sporazumu sa Središnjim Afrikom, Kamerunom, i ja ne mogu razumjeti kako svaki puta kada komisija dolazi u naš dom sa jednim EPA sporazumom za usvajanje, jednostavno je gluha na to što mi govorimo da se ovo sporazumi o razvoju, a ne o slobodnoj trgovini. Zbog toga bismo pozvali i komisiju i ACP, zemlje Afrike, Karibe i Pacifika, da nastave raditi na sporazumima regionalne naravi koji potiču regionalni razvoj. Zahvaljujem zastupnice Keller za zelene. možda da upotrijebite drugi mikrofon. Hvala vam. Probajte možda sljedeći. mit diesem übergangsabkommen wird die gesamte region in zentralafrika geschwächt. uz ove sporazume cijela regija središnje afrike bit će oslabljena a susjedne zemlje će međusobno biti u gospodarskom smislu razdvojene. Europska unija je možda najveći donator za međunarodnu suradnju, međutim ovdje to se mora raditi o suradnji koji će ljudima pomoći da se izvuku iz siromaštva, no i više od toga potrebna nam je politička koherencija kako bi došlo do razvoja i moramo se pobrinuti da sve to bude uključeno osobito pitanje regionalne suradnje. Međutim, ovaj sporazum neće podržati regionalnu suradnju. Čini se da zapravo se krećemo protiv načela e, konkretnog razvoja politika, tako da je ovaj sporazum zapravo nedostatan. Mi bismo trebali osnaživati naše investicije iz Europske unije, međutim ukoliko imamo obvezujući sporazum o poslovnoj odgovornosti, to bi zapravo ovaj sporazum učinilo i takako boljim. Dakle, razvoj mora biti u prvom planu, a ne trgovački interes Europske unije. Ovdje se radi o borbi protiv siromaštva, o razvoju suradnje, a trgovina tu mora imati zapravo jednu sekundarnu ulogu. Mi kao zeleni glasali smo protiv ovakvog EPA sporazuma i to smo učinili u odboru za trgovinu i odboru za razvoj i ponovno ćemo to učiniti na plenarnoj. Pozvala bih sve kolege da ponovno pogledaju ovaj sporazum i da se zapitaju hoće li to doista osnažiti kameru. Mi ne mislimo da će to biti situacija. Zahvaljujem, zastupnik Šolc, u ime GUE grupe. Gospođo predsjedateljice, povjereniče, kao što znate, moj klub zastupnika smatra cijelu strategiju komisije u pregovorima o sporazumima o ekonomskom partnerstvu e, prilično kritično. A sada smo dobili te sporazume na ratifikaciju i to nam se prodaje kao EPA sporazum za Središnju Afriku. Međutim, samo se radi o Kamerunu, o jednoj zemlji koja će moći biti potpisnica. Druge zemlje u regiji rekli su zapravo da bi im to više naštetilo nego koristilo. Oni ne žele da njihova tržišta u potpunosti budu otvorena izvozima iz Europske unije. to svakako neće povećati konkurentnost ovih zemalja, niti povećati, poboljšati njihovu regionalnu trgovinsku situaciju. Dakle, to predstavlja opasnost regionalnoj integraciji i mislim da zapravo mi na tome inzistiramo bez njihove informiranosti. I to kako Cameron ne bi izgubio pristup europskim tržištima 2000, nakon 2014. godine. I zapravo prije mjesec dana ovo ovdje je doneseno pred parlamentno, cijela odluka je pogrešno smjerena i ja smatram da je ta uredba trebala biti odbijena. Dakle, ovo je po mojem mišljenju loše za regiju, loše za Kamerun i loše i za nas. A isto tako ne pomaže ništa našem ugledu u zemljama niti Afrike, niti Kariba, niti Pacifika. Zahvaljujem. Sada ostali govornici. Predsjedavajuća, <clears throat> dame i gospodo povjereniče e, kasni, e, ranije povlašten pristup europskim tržištima nije omogućio da se zemlje Afrike, Kariba i Pacifika bolje integriraju u svjetsko gospodarstvo. 2007. <clears throat> godine postalo je jasno da e, pregovori o novim ekonomskim partnerskim sporazumima što su ih pokrenuli neće biti <clears throat> završeni do kraja godine. Na taj način e, je e, to je trebalo omogućiti da izuzeće za privremene sporazume koje bi trebale zapravo biti u okviru pravila VTO-a. pregovori o punim ekonomskim partnerskim sporazumima još uvijek traju. Među svim zemljama u regiji samo je Kamerun potpisao privremeni ekonomski partnerski sporazum 2007. godine. Međutim, on može postati obvezujući samo ako ga Narodna skupština odobri, što sa sada još nije učinjeno. <clears throat> Osim e, e, Gabona, e, zapravo koji koristi sustav povlaštenih taj pa, preferencijalni sustav tarifa druge zemlje su u okviru općeg sustava s kojem je podvrnuto sve osim oružja. sve zemlje moraju mm, zapravo završiti političke pregovore vezane za te sporazume. Hvala. lijepa. A sada sljedeći govorni gospodin Kažman. Mogu samo čestitati Davidu Martinu na svemu što je napravio o po ovom dosjeju, ali se slažem i sa svim kritičarima ovog e, e, sporazuma jer se on odnosi samo na jednu zemlju, a u osnovi e, ekonomski partnerski sporazumi su ti koji bi trebali raditi na regionalnoj integraciji. Osim toga, ne vidimo u ovom sporazumu e, e, zaštitu e, manjina i ljudskih prava koji bi trebali biti u svim ugovorima koje potpisujemo. A Kamerun je jedna od zemalja koja najviše proganja LGBT skupinu. Radi se o prelaznom sporazumu i važno je nastaviti sa daljim pregovorima. A insistiram na tome da bi ovakav prelazni sporazum trebao i integrirati druge zemlje Središnje Afrike, ali isto tako i druge aspekte kao i zaštitu ljudskih prava i ljudskog dostojanstva, a ne samo gospodarstvo. A sada na sljedeći na jednu minutu. Hvala. Gospodine povjereniče, dragi e, kolege, ovaj sporazum je protivan regionalnoj integraciji. Ovaj sporazum je zapravo sporazum koji vara na izgled, je, ali zbog toga što se odnosi samo na jednu zemlju. Činjenica da ekvatoralna Gvineja ne sudjeluje više u pregovarima zapravo ukazuje na to da vjerojatno druge zemlje iz te regije neće htjeti ovakve sporazume. Prema tome da ovaj sporazum isključivo ide na ruku Kamerunu. I e, tu vidimo zapravo specijalizaciju oko proizvoda koji imaju malu dodanu vrijednost a mogućnost da se takvi sporazumi zaključe do 2014. u listopadu čili se vrlo sumljivi. Hvala, sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Dvije osobe imam na popisu, gospodin Kutas prvi. Hvala. Kamerun je jedina zemlja u središnjoj Africi koja je pregovarala o eh, privremenom sporazumu eh, sa Europskom unijom. Kamerun je imao pogodnost utoliko što je i mogao bez poreza i dašpina imati pristup na europska užišta i to nakon što se završio sporazum pod okriljem VTO-a. Smatram da ovom sporazumu trebamo dati zeleno svjetlo jer bi to predstavljao model za druge zemlje Srednje i Istočne Afrike koji za sada još se ne osjećaju spremnima da uđu u te pregovore. Hvala. Gospodin Milton. Hvala. Borba vezana za demokraciju u centralnoj Africi traje već desetljećima. Jasno je da vlasti nisu u stanju ljudima omogućiti dostojanstveni život. To postaje sve teže i teže običnim ljudima. Zabrinavajuće je vidjeti da pomoć ne može doći do najsiromašnijih. Sramota je što afričke e, vlade ne pokušavaju se okrenuti susjednim tržištima, tržištima u susjednim zemljama kako bi s njima trgovali njime je draže dobavljati proizvode iz daleka nego li organizirati to na vlastitom terenu. Ne znam šta se može napraviti sa ovakvim sporazumom. Povjerenik Pibals. Ja ću pokušati jednostavno izbaciti emocije iz svega ovoga pravila su one koja vrijede za u VTO-u. Možemo ih smatrati dobrim ili lošim, ali oni su sada na snazi. Najbolje bi bilo da se dogovori e, novi krug pregovora u Dohi, nažalost. Te, e, ti su pregovori stali a po pitanju ekonomskih partnerskih sporazuma, e, oni e, se ne mogu više nastaviti zato što nisu u skladu s pravilima VTO-a. Moramo imati sada nešto što je ispravno kako sa stanovišta trgovine, tako i prava. A što se tiče ulaganja, do ulaganja će doći samo ako pravna situacija bude jasna. Ja mislim da je ovo jednostavno pragmatičan put naprijed. To bi bilo bolje da je regionalno, to uopće ne dovodim u pitanje. Jasno je da bi to bilo značajno za naše partnere a e, bilo bi dobro i da oni u trgovinu s Europskom unijom e, smatraju načinom da izađu iz siromaštva, ali oni imaju druge trgovinske partnere, imaju Karmerun jako e, puno trguje s Kinom i takvi će ugovori se i dalje nastaviti. Važno vidjeti što naši partneri misle o europskom partnerskim sporazumima. Javno će uvijek reći da je to negativno. Međutim, ako s njima razgovarate neslužbeno, na primjer, kad su se povjednici sastali s predstavnicima ATP zemalja, onda su puno, puno manje negativni. potrebno je zapravo kroz to dobiti više vremena kako bi situacija napredovala. Ali ova situacija zapravo nije u skladu sa sustavom VTO-a, treba se sve poboljšati. E, nadam se da ćemo moći sklopiti za par mjeseci, zaključiti regionalne sporazume o partnerstvu i nova povjerenica za trgovinu s Afričkom unijom je govorila o tim pitanjima. Tada sam e, po prvi puta čuo što najviše zabrinjava. Jer kada ja kontaktiram zemlje partnere uvijek kažem što vam se ne sviđa, što želite promijeniti. Ja ne bih htio da imamo sporazume koji bi otežavali vaš razvoj. Osobno zaista iskreno vjerujem da se ovim sporazumom ne, e, ne otežava razvoj Kameruna, upravo suprotno. Mnogi ljudi misle da mi namjeravamo našim partnerskim zemljama nešto nametnuti, to nije točno. Mi pokušavamo podržati njihov razvoj koliko god možemo u okviru međunarodnog sustava trgovine kakav je sada na snazi. Hvala povjereniku Pibalsu i prije nego što dam riječ našem izvjestitelju, pozivam gospodina Stasnija da uzme riječ ako se slaže izvjestitelj, to nije uobičajen postupak je, ali imamo vremena. Izvolite gospodine Stasni. Hvala predsjedavajuće. E, oprostite ja sam došao vrlo rano, ali e, nisam e, zapravo pogriješio sam kad se radilo o to pravom rasporedbu. Kada se radi o sporazumu ovo nije sveobuhvatni regionalni sporazum. Međutim, ja se slažem s ovim privremenim sporazumom jer daje signal cijeloj regiji. On bi mogao postati katalizator veće integracije i dublje integracije sa zemljama Centralne Afrike, za sve zemlje koje su u to uključene. Međutim, vizija zone slobodne trgovine u Africi je nešto što se može ostvariti ako u toj regiji dođe do potpune integracije ono što se sada događa nije dovoljno i potrebno je uložiti intenzivnije napore. <clears throat> Nedostatak regionalne integracije predstavlja značajan e, problem za trgovinu. Prekogranična trgovina u Africi je e, niska i e, zbog toga treba ukloniti regionalne e, barijere koje predstavljaju e, carinske dažbine. Pozdravljam sporazum s Kamerunom. ona je ključni partner u tom dijelu Afrike. Molimo kako Kamerun, tako i Ekvatoralnu Gineju i Gabon da učine sve što je moguće da bi stvorili učinkovitu carinsku uniju. Hvala. A sada riječ ima izvjestitelj David Martin. Hvala. Dopustite mi da najprije kažem onim kolegama koji su izrazili rezerve oko ovo partnerskog sporazuma. E, ja bi isto tako imao rezerve da se ne radi o prijelaznom sporazumu. Veleposlanik Kameruna obratio se odboru za trgovinu i rekao koliko je taj prijelazni sporazum važan za njegovu zemlju. A to su mi rekli i drugi kamerunski dužnici. Ne možemo kažnjavati Kamerun zato što je jedina zemlja u toj regiji koja ne ulazi u kategoriju najmanje razvijenih zemalja moramo jednostavno postići da druge zemlje e, poboljšaju svoju situaciju. Mi i jesmo za regionalnu integraciju i izdvajamo više sredstava za to. Ali djelomično smo mi za to odgovorni. Te zemlje radije trguju s Europom nego li sa susjednim zemljama zbog toga što je to nasljeđe iz kolonijalnog perioda, sustava koji smo mi prije 20, 30, 40 godina uspostavili. Ono što ja želim reći povjereniku jest da se ja zaista zalažem za sve ovo i nadam se da ćemo potpisati prijelazni ekonomski partnerski sporazum. Ipak se nada da će se neke stvari više učiniti. Još uvijek imamo tih 80% liberalizacije koje stoju ovdje kao sveti gral. O tome govori VTO znam da neke zemlje da e, bi odmah, koje bi odmah potpisale takav sporazum da se radi o 75%, ali mi smo zapeli na 80%. Dakle, moramo e, malo pogledati i na prateće mjere. Nije sve stvar liberalizacije, treba zapravo ustvariti jedan prateći e, paket. Hvala. Dragi kolege, ovim je rasprava završena, e, a glasat će se o ovom izvješću danas u podne. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Izvješće gospodine Ivala Kalfina o korištenju informacija iz javne sektora. Pozivam izvjestitelja kojem dajem riječ. Izvolite gospodine